Dakle, prva je točka otoci. Prva riječ ima Iskra Mihajlova. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, kolege, dame i gospodo. Otoci u Europskoj uniji imaju specifične karakteristike. Oni se jako razlikuju od kopnenih regija. Članak 174 iz ugovora o funkcioniranju Europske unije jasno kaže da otoci općenito imaju mnoge poteškoće. Šesto izvješće o ekonomskoj teritorijalnoj koheziji kaže da je ekonomska kriza utjecala na mnoge regije u eu da je utjecala posebno jako na otoke. Otoci u EU se nalaze na najudaljenijim predjelima EU, unije, na vanjskim granicama i jako su ranjivi. Zato što je Europska unija trenutno suočena s mnogobrojnim promjenama. Među ostalim imamo demografske promjene, e, pitanja vezane uz energiju i tako dalje a najjužnije regije Europske unije su pod utjecajem izbjegličke krize i pate od velikog priljeva migranata. To je sve prepreka za ostvarivanje potencijala otoka i zbog toga moramo koristiti um, u većoj mjeri mogućnosti koje nam se pružaju, primjerice digitalnu agendu. Zbog mnogih e, specifičnih karakteristika otoka, Europska unija bi trebala poduzeti mjere kako bi se poboljšala kohezija otoka. No, unatoč tome, kada smo pripremali programsko razdoblje za 2014-2020 godinu, otoci Europske unije nisu dobile nikakvo, nisu dobili nikakvo specifično financiranje. Samo smo dobili promjenu u stopi kofinanciranja za otoke. U ime odbora regi želim Europsku komisiju zapitati sljedeće. Može li komisija pružiti jasnu definiciju različitih vrsta trajnih poteškoća, kao što se oni opisuju u članku 174. UFEU-a i s kojim problemima će se suočiti otoci? Dakle, govorim o otocima prema definiciji iz razine NAC2 i NAC3. Koje mjere Europska komisija misli poduzeti kako bi se riješile te poteškoće? I kako Europska komisija misli u budućnosti djelovati kako bi se pridržavala članka 174. ufu a jer kao što znate, otoci i njihove prirodne poteškoće treba uvažavati. Te poteškoće trebamo uvažavati kao stalne prepreke za ciljeve kohezijske politike. Smatra li Europska komisija da bi drugi pokazatelji osim BDP-a isto tako trebalo uzeti u obzir. Mislim tu na pokazatelje gdje se ne govori samo o gospodarstvu, već i o drugim faktorima. Jer ja mislim da i neke druge faktore treba uzeti u obzir, budući da su otoci jako ranjivi i osjetljivi upravo zbog tih poteškoća i zbog svog zemljopisnog položaja. Hvala vam lijepa i veselim se vašem odgovoru. La parola ora alla komisarija. Riječ sada ima povjerenica Korina Kretu. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući uvaženi zastupnici, uvažena gospođo Mihajlova, dragi kolege, dobar dan svima. Kao prvo bih htjela zahvaliti odboru za regionalni razvoj Europskog parlamenta na postavljanju ovog usmenog pitanja vezano uz podršku koju dajemo otočnim predjelima kroz strukturne fondove. Odmah na početku želim reći da mi je ta tema jako važna. Prošle godine smo održali dva sastanka, jednu, jedan godišnji sastanak na Guadelupi i još jedan sastanak u Strasburu u siječnju. Sastali smo se sa povjerenikom Kamenom Velom i sa devet zastupnika iz Europskog parlamenta koji dolaze upravo iz najudaljenijih otočnih regija Europske unije kako bismo vidjeli kako možemo sada na početku financijskog pogledskog razdoblja 2014-2020 godine pomoći tim regijama. A te regije, kao što ste rekli, nisu samo jako udaljene od središta Europske unije, već imaju i određene specifične poteškoće. Kao što znate, europski fondovi imaju dugu tradiciju e, uspješnosti kada se radi o tome da se potaknu regije koje imaju e, specifične zemljopisne karakteristike, uključujući i otočne regije gdje imamo velike okolišne poteškoće i socioekonomske poteškoće zbog kojih moramo imati poseban pristup. Po mom mišljenju imamo u regulative o financijskom programskom razdoblju za 2014-2020 tu jasne propise gdje se državama članicama nalaže da e, ostvare partnerske sporazume kako bi se upravo obratila pažnja na e, otočne regije koje imaju stalne i specifične karakteristike i poteškoće. Evo to je ono što se tiče e, onog tematskog usmjeravanja financijskih sredstava iz Europskog regionalnog fonda. Osim toga, otoci imaju više fleksibilnosti, eh, uzima se u obzir, uzima se u obzir njihove specifične karakteristike. Svi ti otoci također eh, mogu iskoristiti niz izuzeća i eh, specifičnih propisa kako bi se s time pokušalo kompenzirati e, trajne i specifične poteškoće s kojima su suočeni. Ali kao što ste i sami rekli, mi možemo činiti više. Europska komisija pažljivo prati situaciju u regijama NAC2 i NAC3. Imamo isto tako i sintetički pokazatelj gdje primjerice uzmemo u obzir e, regionalnu konkurentnost e, ili E, gospodarski razvoj tih regija, no nažalost trenutno nemamo dovoljno precizne pokazatelje kako bismo doista mogli s njima obuhvatiti sve specifične karakteristike otočnih predjela. Ali i dalje ćemo ulagati u prikupljanje podataka i u obradu podataka i u novom izvješću o koheziji moći ćemo predstaviti e, detaljan popis e, sa detaljnim informacijama o poteškoćama tih regija. Hvala vam lijepa i veselam se raspravi. A sada prelazimo na govore predstavnika političkih klubova. U ime EPP-a riječ ima gospodin Čiku. izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Danas je za mene dan, vrlo važan dan zbog toga što ova inicijativa koju sam ja pokrenuo napokon dolazi na plenarnu sjednicu. Riječ je o iznimno važnoj temi. A ja bih se obratio povjerenici i dao joj nekoliko konkretnih primjera kako bi što bolje shvatila i kako bih joj predočio da njen govor nije baš e, blizu stvarnosti. Otoci nemaju pristup tržištu. E, otoci se danas suočavaju sa brojnim poteškoćama i nedostacima i govore samim, samo jednim jezikom. A to je da Evropska unija mora odlučiti ho, da li su državne potpore koje dobivaju od država e, zakonite. budžetne tvrtke bježe s otoka, multinacionalne tvrtke bježe s otoka. To znači vrlo lošu prometnu povezanost i to znači e, lošu poziciju u tržišnom natjecanju. Otoci ne mogu sa svojim malim i srednjim poduzećima e, doživjeti denacionalizaciju zato što su e, strateški se nalaze u nepovoljnom položaju. Kada govorimo o turističkim sustavima ili o sektoru, turistički sektor ne može biti održiv zato što nema rješavanja problema sezonskog problema. Stoga, sve ove uredbe o kojima ste vi govorili, gospođo povjerenice, su e, nedovoljne, moraju se revidirati i moraju se osnažiti. Mi imamo vrlo važne strateške ciljeve koje moramo definirati za teritorije koji su prepušteni sami sebi. Stoga ja se nadam da ćete se vi e, revidirati ovo stajalište kad je riječ o okvirnom programu za, buduće, e, za budući financijski period. Hvala vam. Hvala. A sada u ime e, socijalista i demokrata riječ ima gospođa Džufrida. Hvala vam, predsjedavajući. Zahvaljujem kolegama na pripremi ovog pitanja. Hvala i povjerenici što je došla na ovu raspravu te na pozornosti koju posvećuje otocima. Meni su otoci vrlo bitna tema. Ja dolazim sa Sicilije i mi otočani vrlo dobro znamo kako se živi na otocima. Otoci su teritoriji koji imaju najveće poteškoće, e, strukturne poteškoće, i okolišne e, karakteristike predstavljaju i poteškoće, ali s druge strane i potencijal. Stoga danas od komisije tražimo da jasno definira koje su to poteškoće i da definira nedostatke koji e, sprječavaju gospodarski razvoj naših otoka. To je e, gorka stvarnost na našim oticama gorivo košta više, proizvođačima je teže izvoziti, a turistima je teže doći na otoke sve to zapravo mogu postati itekako dobri resursi ako budemo imali dobre planove koji će voditi računa o specifičnim karakteristikama otoka. Zbog toga smatram da bi e, komisija trebala uspostaviti radnu skupinu za otoke e, sa stručnjacima koji će se baviti upravo tim područjima. E, otoci mogu ponuditi mnogo toga. More nudi plavi rast, obnovljivi izvori energije, poljoprivredni proizvodi i biološka poljoprivreda i molim komisiju da podrži naše otoke. Hvala vam. A sada u ime konzervativaca riječ ima e, gospođa Ruža Tomašić. Život na otoku nije uvijek lagan. Kao, što, kao stanovnica hrvatskog otoka Korčule često osjetim na vlastitoj koži. Prometna izoliranost i nedostupnost raznih proizvoda i usluga, prije svega u području zdravstva i obrazovanja, samo su neki od izazova s kojima se otočno stanovništvo suočava manjak radnih mjesta zbog drastičnog pada proizvodnih kapaciteta i odljev mladog stanovništva dodatno doprinose teškoj slici otoka. no izazovi s kojima se otoci suočavaju ne smiju biti uzrok očajavanja nego poticaj da se iskoriste svi potencijali. da bismo to ostvarili moramo na otoke privući ulagače i radnu snagu a to je moguće samo poticajnim poreznim politikama deregulacijom i infrastrukturnim ulaganjima u suradnji s privatnim sektorom. vjerujem da se u ovome svi slažemo pa vas ovim putem molim da na glasovanju podržite amandmane koje sam s kolegom luerom priložila u ime ecr grupe. hvala lijepa. kluba zastupnika liberala Hvala vam predsjedniče. Otoci nisu samo statistička kategorija. Otoci su život, ali nažalost danas uglavnom život u jednosmjernoj ulici jer se sa otoka odlazi. A da otoci nisu samo statistička kategorija nuts two ili nuts three želim istaknuti zbog mnogo malih otoka zbog malih srednjih otoka na kojima je život još daleko teži nego na velikim otocima. hrvatska je jedna od tih zemalja koja ima zaista iznimno veliki broj nastanjenih malih i srednjih otoka i u tom kontekstu život na otocima je zaista iznimno izazovan iznimno težak u svim segmentima. želim istaknuti na kraju da izgubimo li identitet naših otoka izgubit ćemo identitet naših mnogih zemalja članica ali na kraju ćemo izgubiti identitet europe koja je u velikoj mjeri nastala i na mnogim otocima. Hvala. A sada u ime Ujedinjene ljevice riječ ima potpredsjednik gospodin Papadimulis. Hvala vam lijepa. Gospođo Kretu, članak 174 je i dalje mrtvo slovo na papiru. Politike se ne primjenjuju, politike koje bi pomogle koheziji otočnih regija i komisija treba napraviti više. Komisija treba učiniti više za otoke Europske unije, ali prije svega za otoke u Egejskom moru. E, primjerice za otok Lesbos, to je jedan od grčkih otoka u Egejskom moru i ima 95 tisuća stanovnika. 2015. godine zaprimili su 500 tisuća izbjeglica stanovnici Lesbosa sa Suzanom Ardol, poznatom glumicom, nominirani su za Nobelovu nagradu za mir, zato što su pokazali velik humanizam e, prema tim izbjeglicama koji bježe od rata. Ali vi kao Europska komisija trebate učiniti i više, zato što su ti otoci važan e, zemljopisni prostor u smislu turizma, postoje velike poteškoće sa infrastrukturom, veliki troškovi prijevoza, a sada se nalaze na e, prvoj crti što, bojišnice što se tiče krize sa izbjeglicama. Dakle, mi tražimo ne samo riječi, već i dijela. A nome del gruppo Europa della libertà e U ime kluba Europa sloboda i direktne demokracije, riječ ima gospođa Damato. Hvala vam. Drago mi je da danas govorimo o ovako važnom problemu. Mi se slažemo sa većinom što je izrečeno u prijedlogu rezolucije i smatramo da se osim BDP-a trebaju iskorištavati i drugi pokazatelji. Pogledajmo recimo Sardiniju. E, ona ima BDP 77% i zbog toga zapravo nema pristup sredstvima. U istovremeno stopa nezaposlenosti je vrlo visoka. Možemo reći da Europska unija prati što se događa, ali s druge strane meni se čini da baš i ne vidi dobro. Mislim da bismo trebali prestati stalno nešto govoriti i napokon krenuti nešto i raditi. Jedan od najvećih problema otoka su prijevoz i energetika. Sardinija ima vrlo nisku stopu apsorpcije ovih sredstva zbog e, neodgovarajućih lokalnih, e, sposobnosti lokalnih i regionalnih vlasti. No sve vlade od e, Berlusconija do Rencija inzistiraju na izgradnji mosta koji je beskoristan i još bi bio u e, visokoseizmičkom području. Smatram da bismo trebali e, se temeljiti na razvoju koji će e, voditi računa o internetu, o internetu stvari i o održivom razvoju. A kad je riječ o energetici i radnim mjestima, besmislene odluke različitih vlada o vađenju nafte u podmorju oko Sicilije samo zbog toga da bi e, naftne tvrtke imale visoke prihode. Hvala vam. A sada u ime Europa nacije i slobode riječ ima Mateo Selvini. Hvala vam predsjedniče, povjerenice. Jedno je ono što vi govorite, a jedna je e, stvarnost. Nezaposlenost mladih na otocima Sicilije i Sardenije je oko 50%. Mladi bježe. Sardiniju i Siciliju najprije talijanska vlada, nakon toga i Brusel gledaju kao kolonije i ne samo da im se ne pomaže, nego im se još više šteti. Propisi Europske unije o ribolovi su katastrofa i blokirali su u lukama na milijune pardon na tisuće radnika zatim propisi o poljoprivredi su također potpuno suludi stavljaju u nepovoljan položaj poljoprivrednike sa juga mediterana i e, ostavljaju na tisuće hektara poljoprivrednih površina neobrađenih kad govorimo o prometu u mm, na Siciliji 80% e, vlakova na jednotračnom kolosijeku, a polovica vlakova putuje na naftu. Kako je to održivo? U na Sardini uopće ne govorimo o željezničkoj e, mreži, tamo nemamo čak ni autocestu. A onda komisija dopušta monopol nad pomorskim putevima. Ja smatram da što manje radite da će biti bolje. Ja vas molim da u ime otočana da ostavite to otocima, prepustite oticima da sami razvijaju svoj teritorij. Osim ako komisija ne smatra da bi otoci trebali e, svoje, svoju budućnost temeljiti na prihvatu e, imigranata. Ora oratori. Hvala, sada prelazimo na ostale e, govornike. Riječ ima gospođa Estera Hvala vam. Pozdravljam ovu rezoluciju o otocima. Mm, čestitam Salvatoreu i ostalim izvjestiteljima koji su surađivali na pripremi rezolucije. Ja dolazim sa Majorke. To je jedan od otoka u Španjolskoj i mi smo se jako dugo vremena borili kako bi se u sporazumima i ugovorima priznao otoči, otočni položaj što je recimo slučaj sa Majorkom ili Formenterom. Naravno, tu su potpuno drugačiji uvjeti za prijevoz, za poljoprivredu, teži je pristup zdravstvenoj skrbi i obrazovanju. I zbog toga to treba nekako nadoknaditi. To priznaje i e, ugovor u svom članku 174 i kad govori o socijalnoj i gospodarskoj koheziji. No onda kada dolazimo do proračuna, e onda se javljaju poteškoće. Ja ovdje pozdravljam prijedlog komisije i prijedlog koji je sadržan u ovoj rezoluciji da se pripremi program za otoke Europske unije, to je zapravo nekakva bijela knjiga za razvoj otoka. Baš kao i jedan šalter, da tako kažemo, za eh, otoke. Jedino na taj način će se moći voditi računa o specifičnostima otoka. Hvala vam. A sada riječ ima Papadakis, gospodin Papadakis. Hvala što Hvala vam gospodine predsjedavajući. Nalazimo se u Europi gdje imamo temeljno načelo za poštivanje biološke raznolikosti. I nije dovoljno jednostavno priznavati teritorije koje imaju specifične poteškoće. Treba završiti sa izolacijom otoka. Potrebne su posebne inicijative kako bismo riješili kronične probleme s kojima su ti otoci suočeni. Najčešće se radi o tome da nemaju pristup e, osnovnom dobru, primjerice vodi. Isto tako manjka na temeljnim uslugama. Primjerice imamo male otoke u Grečkoj na kojima ljudi ne mogu, ne mogu dobiti sve usluge koje su im potrebne. Također, treba isto tako povećati mogućnost otoka da e, razvijaju primjerice obnovljive izvore energije. U ovom financijskom programskom razdoblju moramo doista djelovati jer ćemo inače izgubiti vrijeme, izgubit ćemo prilike, izgubit ćemo i važna ulaganja. Zatim isto tako treba koristiti definiciju Eurostata. To je jedini mogući pristup. Kriterij je taj da znamo u kojoj mjeri je neka otočna regija doista otočna ili ne, ali taj kriterij ne uzima u obzir neke druge faktore, poput udaljenosti od ostatka Europe i poteškoće za promet u tom području. Hvala sada Hvala vam. Govorimo danas o otočnom položaju. Dakle, to znači da otoci imaju potrebu za raznolikom podrškom. U mojoj državi više uopće nemamo takve pomoći, zato što grčki otoci kao prvo plaćaju cijenu e, za politiku štednje, ukinuti su porezni sustavi koje vrijede za druge europske sustave, primjerice smanjeni PDV, koji smo uveli upravo kako bismo uzeli u obzir specifični položaj tih otoka. Zatim isto tako e, prodali smo zračne luke e, strancima, a kao posljedica toga više ne znamo hoćemo li doista moći smanjiti cijenu transporta, a to je vrlo važno za prijevoz na i sa otoka. Isto tako patimo od posljedica izbjegličke krize, prije svega na području Egejskog mora činjenica da nema europske solidarnosti i za to plaćamo visoku cijenu. I stoga bih htio, gospođo Prenice, da mi odgovorite na pitanje koje sam vam već postavio prije četiri mjeseca. To jest, e, koje mjere mislite u okviru kohezijske politike poduzeti kako biste pomogli grčkim otocima koji pate najviše od izbjegličke krize? I hvala vam lijepa na vašem odgovoru. Hvala sada zastupnik Lavija. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala i kolegama koji su i organizirali ovu raspravu sa povjerenicom. Hvala i povjerenici što je došla ovdje odgovoriti na naša pitanja. Ja imam jedno pitanje za vas. Danas su naši otoci marginalizirani i to ne samo fizički, već i u gospodarskom i u socijalnom smislu. Europska komisija je sada predložila e, mjere za ultraperiferne regije, a pritom nije vodila računa da i o otocima, a otoka ima jako puno mnogo, jako puno u Europskoj uniji i da su također marginalizirani. Što Europska unija planira učiniti kako bi osigurala teritorijalnu povezanost i kontinuitet, kako bi osigurala da postoji pravi program koji će riješiti probleme otoka. Dakle, e, gospodarska nazadnost, i neodgovarajući uvjeti za razvoj. Ja da bih došao ovamo moram uzeti tri aviona samo zbog toga što dolazim s otoka. I sigurno sam čak, zapravo čak imam i sreće što e, tu kartu ne moram plaćati iz vlastitog džepa. Što Europska komisija planira učiniti po tom pitanju? Što ćete učiniti kako bi se poboljšala integracija, kako bi se snizili troškovi e, prijevoza i kako bi se osiguralo da proizvode sa otoka mogu jednostavnije doći do kopna i biti plasirani na tržište? Hvala vam, a sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Jako se puno zastupnika javilo, ja sam bio e, vrlo fleksibilan zato što znam da vam je to brojnima važna tema. Ako želite svi govoriti, jako je važno da se držite jedne minute. Ako ne, morati ću e, skratiti popis govornika. Hvala vam, sada gospođo Maletić. Zahvaljujem predsjedavajući, pozdravljam povjerenicu i zahvaljujem kolegi Salvatore Očiku na ovoj inicijativi E, kao zastupnica koja dolazi iz zemlje tisuću otoka moram izraziti svoj strah za opstojnost otoka zbog sve prisutnijeg trenda depopulacije otoka. moramo na razini europske unije ali isto tako i na nacionalnoj razini razvijati bolje politike usmjerene na jačanje e, gospodarskih e, projekata na otocima. ono što trenutno imamo priliku vidjeti je da se samo većim stopama sufinanciranja financiraju projekti financirani iz kohezijske politike a treba nam puno više od toga. zašto državne potpore ne bi bile fleksibilnije kada su u pitanju gospodarski projekti na otocima? zašto ne bi mogli većim stopama financirati bez obzira na to u kojoj nuts dva regiji se nalaze otoci gospodarske projekte projekte poduzetnika koji će otvoriti radna mjesta jer ćemo u protivnom otoke samo gledati a nitko na njima neće živjeti. puno je problema s kojima se nose stanovnici otoka od podataka da otoci u prosjeku zaostaju petinom gdp a za kopnom preko depopulacije loše povezanosti i dostupnosti zdravstvene skrbi do visokih troškova života pristupa obrazovanju itd. ali gdp nije dovoljan kriterij stanja otoka jer ne obuhvaća druge parametre koji život na otoku čine složenijim i težim. međutim svaki otok je jedinstvena prirodna kulturna i gospodarska cjelina možemo raspravljati o različitim definicijama no mislim da za europske otoke nismo učinili dovoljno da ostvarimo obveze iz članka. one hundred and seventy lisabonskog sporazuma. u institucijama europske unije politike prema otocima nikad nisu zaživjele u punom smislu. dolazim iz hrvatske zemlje s preko one thousand two otoka i pridružujem se pozivima komisiji da napravi analizu troškova života na otocima i tome prilagodi financijske potpore i programe trebamo strateški program i posebnu eu agendu za otoke da im barem dijelom nadoknadimo sve propušteno i pomognemo da ostvare svoje pune potencijale. Hvala, a sada zastupnik Marijas. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Članak 174. ugovora o funkcioniranju Europske unije priznaje da otočne regije općenito imaju stalne poteškoće i da im je potrebno posvetiti konstantnu pažnju. To je vezano uz njihov eh, demografsko stanje, ali isto tako i uz njihov zemljopisni položaj. Kao posljedica toga otoci imaju poteškoća s konkurentnošću, ali i sa socijalnom kohezijom. U Grčkoj su otoci jako bili ranjivi tijekom gospodarske krize dobili smo trojku, ukinuli smo posebni sustav za otoke, e, podigli smo stopu PDV-a za otoke sa 13 na preko 20%. Isto tako Trojka je prodala najveći dio regionalnih značajnih luka na otocima. Također na tim otokima imamo velik priljev e, izbjeglica jer e, smo imali velik broj novih isto tako izbjeglica koji su pristigli 2015. godine na Egejske otoke. Imamo infrastrukturne probleme, imamo i društvene probleme koji naškođuju izgledu i renomeu tih otoka treba smanjiti stopu PDV-a sa 23 na 13%, barem to, kolega Pinto. Um Gospodine predsjedavajući, gospođo Prenice, ja dolazim iz zemlje koja ima dvije autonomne regije u Atlantskom moru. Jedno su Azori, koji su sastavljeni od devet otoka i to zapravo nas dovodi do još jednog dodatnog problema, do takozvanog dvostrukog otočnog položaja, dakle kada imamo malo, male otoke koji čine jednu skupinu. Imamo na tim otocima mnogo imigranata s područja Sjeverne Amerike iz Ujedinih, e, na, država i iz Kanade. I zapravo je vrlo teško tim ljudima kretati se među tim otocima, te im je teško isto tako putovati na kopno. U slučaju jednog otoka, primjerice, e, moji posjetitelji su morali promijeniti četiri zrakoplova kako bi stigli do Brisela. Stoga, gospođo premijerice, molim vas, pomognite tim predjelima, jer ne možemo imati stvarnu Europu bez stvarne kohezije, bez mogućnosti da te osobe mogu slobodno putovati unutar svoje države i unutar same Europe. Kolega Vjegaš. Hoje Eh, as populações da Europa sofrem as consequências narodi Europe danas pate od posljedica politika štednje, čime se daje podrška velikim financijskim kompanijama. Otoci su posebno pogođeni od toga, zato što imaju velike nedostatke radi potpuno, potpune deliberalizacije. Egejski otoci pate od trojke, a na Azorskim otocima isto tako osobe jedva preživljavaju u tom liberaliziranom svijetu. Jedan posjetitelj iz odbora za poljoprivredu koji je otišao tamo i rekao da nećemo moći riješiti taj problem tako što ćemo imati Europsku godinu otoka ili tako što ćemo misliti da će ih turizam spasiti. Potrebne su nam posebne politike za otočne predjele kako bismo im pružali podršku u smislu infrastrukture, kako bi otoci imali jednako, jednake prilike kao i druge regije u Europi. Gospodin Kristoforu, hvala vam. Prije svega moram zahvaliti na mom dragom kolegu Salvatore Čiku i želim zahvaliti svim drugima koji su se javili ovdje u okviru rasprave o otocima. Europa bez otoka, zamislite si takvu Europu. Mislim da je sada vrijeme da prestanemo sa lijepim riječima i da počnemo djelovati. Otoci moraju se riješiti svoje izolacije. Trebaju nam konkretni prijedlozi, treba nam zakonodavni paket, primjerice kao što imamo i paket Jean-Claude Junckera, trebamo pomoći otocima, trebamo smanjiti njihovu izolaciju, trebamo imati inicijative gdje bismo primjerice stvorili besplatne e, mreže bežičnog interneta na svim otocima, trebamo potaknuti prijevoz na otocima, dati poticaje otocima kako bi oni imali e, prava na sve osnovne socijalne usluge. Doista od otoka u unije možemo učiniti predjela koja će u potpunosti moći uživati od Europske unije. Hvala sada gospodin Lopez Aguilar. Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. Drago mi je da mogu sudjelovati u ovoj raspravi budući da sam i sam e, sa Kanarskog otočja. Ako pogledam strategiju Europe od 2020. do 2030. vidim da je to ogromna prilika da napokon nadoknadimo e, poteškoće našim otocima. Najprije da riješimo problem nezaposlenosti. E, stope nezaposlenosti na otocima su ogromne. Zatim moramo raditi na e, osposobljavanju radne snage kako bi mogli otvoriti radna mjesta i na taj način potaknuti gospodarstvo. A isto tako e, smatram da kriteriji BDP-a ne možemo koristiti kao e, jedini kriterij kojim se pokazuje gospodarski razvoj tih regija. Moramo više raditi na socijalnoj, ekološkoj i gospodarskoj održivosti. I na kraju smatram da moramo pripremiti politike na razini Europske unije koje će se baviti specifično otocima. Hvala, sada gospodin Švab. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući, dragi kolege, dragi kolegice. Ja sam s velikim pažnjom, s velikom pažnjom pratio ovu raspravu. Ja ne dolazim iz otočnog predjela, ali mnogo ovih poteškoća imaju i predjeli na kopnu u EU. Eh, otoci imaju eh, problema s birokracijom, sa upravom i to se svakako jače održava na otočno samništvo nego na drugo samništvo i stoga trebaju otoci preuzeti odgovarajuću odgovornost. A ova izbjeglička kriza pokazuje koliko je važna postojeća struktura na europskim otocima i stoga bismo trebali ovu mogućnost sada s ovom krizom iskoristiti da e, se pobinemo za potrebnu infrastrukturu, za potrebne administrativne e, procedure koje će još pomoći tim, stanom, tim građanima na tim otocima. Hvala. Sada gospođo Soru. Gospodin. Hvala vam. Ova je inicijativa vrlo bitna. Inicijativa odbora Rengi koja nam je omogućila da o ovome razgovaramo na plenarnoj sjednici pred povjerenicom. Moram vas podsjetiti da treći izvještaj o koheziji je već nekoliko puta spomenut danas. Ova kriza je najviše pogodila otoke i upravo je na otocima teško nadoknaditi e, sve poteškoće koje je prouzročila kriza i teško je htio bih vas podsjetiti na jednu stvar danas je jako važno biti na internetu e, problem otoka ćemo riješiti ako poboljšamo infrastrukturu za internet svi otoci bi trebali biti uključeni na internet jer stvarno ne smemo više imati e, otoke poput e, Sardinije koja nema dobru opskrbu plinom. Isto tako svaki otok mora biti dobro prometno povezan. Nekoliko stvari, ali treba ih učiniti e, vrlo brzo. Hvala vam, sada gospođo Breso. Hvala vam. Iz rasprave koju smo čuli najviše se izdvaja jedna stvar. S jedne strane, otoci imaju brojne sličnosti, zato što mnogi otoci se suočavaju sa daleko većim problemima od e, kontinenta to jest kopna. Ali s druge strane postoje i velike razlike između otoka i kad je riječ o malim otocima i kad je riječ o udaljenosti od kopna, te kad je riječ o problemima s kojima se moraju nositi. Sada kada ste čuli sve ove probleme, Planirate li e, pripremiti bijelu knjigu i planirate li voditi računa dakle, o tim razlikama, dakle o velikim otocima, o malim otocima, o otocima koji su zapravo arhipelag, zato što, kao što smo dobro čuli, otoci imaju više poteškoća. Eto, to je moj poziv, a sada posljednja je e, gospođa Grapini. Gospodine predsjedavajući, dragi kolege, čak i ako ne živim u otočnoj državi ili u nekom otočnom predjelu, kao što je to rekao gospodin Švab, ja dobro mogu razumjeti poteškoće otoka. Te poteškoće su slične zemljama na istoku Europe. Jedinstveno europsko tržište mora promicati teritorijalnu koheziju kako bi i na otocima imali sličan životni standard kao i na kopnu. Hvala vam gospođo Pravnice što ste ovdje prisutni na našoj raspravi i molim vas da eh, uzmete u obzir i drugačije pokazatelje u budućnosti, primjerice pokazatelj ljudskog razvoja. Danji pokazatelji će biti dobrodošli i nemojte zaboraviti kohezijsku politiku niti na području Istočne Europe gdje imamo slične poteškoće kao i u otočnim predjelima. Isto tako ovdje treba naglasiti važnost teritorijalnih i regionalnih tijela vlasti u okviru partnerstva kako bi se koristili fondovi za koheziju. Govore je bilo puno i to nekih i vrlo oštrih, a sada povjerenica mora odgovoriti. Izvolite gospođo Kretu, imate riječ. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. uvaženi kolege, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Puno vam hvala na vaše doprinose u okviru ove rasprave. Već na samom početku sam rekla koliko mi je važna ta tema specifičnih karakteristika otoka i najudaljenih regija Europske unije. Kao što sam i rekla, prošle godine sam sudjelovala na godišnjem sastanku na otoku Guadeloupe, a ove godine ćemo imati na Madeiri, isti taj sastanak. Prije dva tjedna u Strasburu sam se sastala s mnogima od vas također, s mnogim zastupnicima koji dolaze iz najudeljenijih regija Europske unije. Gospodin Carmen Vela, povjerenik za E, pitanja klimatskih promjena također u stalnom kontaktu sa mnom zato što znam da tu imamo posebne proškoće vezane uz ribarstvo i tako dalje. Otoci, kao i najudaljenije regije Europske unije, su sastavni dijelovi država članica Europske unije. Te mi je drago da je Europski sud pravde u prosincu rekao državama članicama da moraju imati na umu najudaljenije regije Europske unije u okviru operativnih programa i da trebaju uzeti u obzir njihove specifične karakteristike. Uveravam vas da smo u stalnom dijalogu s državama članicama kako bismo pružili dostatnu pažnju otočnim regijama, najudjenim regijama Europske unije i zapravo svim regijama koje su u posebnoj situaciji. Kao što sam rekla na početku, višegodišnji financijski okvir za e, strukturna ulaganja za razdoblje 2014. do 2020. godine predstavlja važan instrument kako bismo odgovorili na specifične potrebe otočnih regija. Uvjeravam vas da sam iznijela i e, prijedloge e, guvernerima i upraviteljima na tim otocima kako bismo imali više proaktivni pristup. Jer zapravo nije dovoljno da jednom godišnje Europska komisija posjeti te otoke. Kao što ste rekli, ne možemo znati kako izgleda stvarna situacija na tim otocima ako nemamo stalni dijalog putem kojeg možemo znati za specifične poteškoće s kojima su suočeni otoci. Možete računati na mene i možete računati na Europsku komisiju što se toga tiče. Što se tiče Grčke, kao što znate, prošle godine sam ovdje pred vama govorila o tome da su nam potrebne izvanredne mjere kako bismo se suočili sa izvanrednom situacijom. Mislim da činjenica da smo uspjeli promijeniti uredbu kako bismo dobili stopu kofinanciranja na 100%, što zapravo sad možemo zvati jednostavno i stopom financiranja, Mislim da smo činili s time sve što je moguće za Grčku. Slažem se s onime što je ovdje rečeno. Više od 140 tisuća izbjeglica je prisilo u Grčku samo prošle godine. To je velik teret za tu državu. Europska komisija usko surađuje sa grčkim vlastima kako bi pružili podršku Grčkoj, kako bismo pomogli Grčkoj da se suoči s tim velikim teretom. Ali to je sve vezano naravno i uz administrativne kapacitete tih država. Govorili ste o otoku Lesbos. Ja sam se sastala sa guvernericom otoka Lesbosa. Ja sam joj objasnila kako, kako Grčka može koristiti europske fondove, ali nažalost Grčka ne želi iskoristiti europske fondove kako bi dobila podršku za izbjegličku krizu iako ta mogućnost postoji, mogu se izraditi mobilne bolnice, škole i tako dalje. Italija nasuprot tome je tražila tu pomoć i stoga je Europska komisija već Italiji dala 100, 220 milijuna eura upravo u tu svrhu. Znam za velike poteškoće s kojima je suočena Grčka i želim vas uvjeriti da činimo sve što je moguće kako bismo odgovorili na specifične potrebe otoka. Nažalost, mnoge države članice ne žele da se te regije smatraju u posebnim slučajevima. To je primjer s Grčkom. U sporazumu o pristupanju je Grčka zatražila da se smatra ujedinjenom državom, da se cijela Grčka smatra jednom cjelinom i da se ne smatra da otoci trebaju imati posebne uvjete. A Francuska s druge strane u svom sporazumu kaže da e, La Réunion e, i drugi francuski otoci Guadeloupe i tako dalje imaju potrebu za specifičnim politikama. Stoga se tu radi o našoj zajedničkoj odgovornosti, e, prije svega što se tiče korištenja europskih fondova. Dakle, to je zapravo u 100% nadležnosti i odgovornosti država članica. Kao što sam već rekla, imamo niz specifičnih instrumenta, niz izuzeća, e, to funkcionira. A ono što je sada važno u ovom nadolazećem razdoblju to je da poboljšamo regionalnu politiku kako bi ona najbolje odgovorila na potrebe svih tih regija i na izazove u budućnosti. Uveravam vas da sam e, vam na raspolaganju i nadam se da ćemo uspjeti ove godine organizirati sastanak i u Bruselu o ovoj temi. Vrlo je važno da se pobrinemo da otočna predjela se mogu suočiti s trenutnim izazovima i da mogu na najbolji mogući način doprinijeti ostvarivanju ciljeva Europske unije. Mi izbliza pratimo situaciju u perifernim regijama, u otočnim regijama. Primjerice, ja sam nedavno bila u posjetu na Siciliji. Mi bismo htjeli da se europski fondovi koriste na optimalan način kako bismo pozitivno djelovali na gospodarsku situaciju tih otoka. Prije svega što se tiče pitanja zapošljavanja, a naravno isto tako i što se tiče optimalizacije korištenja energetskih resursa. Jer veliki problem kojeg ste vi također naznačili tiče se prijevoza i slabe povezanosti. Netko je rekao da treba izmijeniti četiri aviona kako bi stigao u Brisel. No to je nešto što se tiče suverenosti država članica. Francuska primjerice daje subvencije iz svog proračuna na trošak prijevoza za stanovnike Francuske koji žive u tim regijama. Druge zemlje poput Španjolske također. Dakle, postoje zemlje koje daju subvencije na cijenu karata, ali mi to ne možemo učiniti zato što to nije u našoj nadležnosti. I stoga moramo i dalje nastaviti raspravljati o specifičnim karakteristikama otoka Uvjerena sam da je ovo važno pitanje, da su nam potrebna izuzeća i zbog toga ja konstantno raspravljam s drugim povenicima. Jer znam da ako je primjerice ribolovna politika jako stroga, da su onda otocima potrebna određena izuzeća jer su oni suočeni sa ozbiljnim poteškoćama. Isto tako mislim da bi trebali tijekom ovog programskog razdoblja, a to je proračun kojeg ste vi sami prilagodili kao su zakonodavci, da taj proračun nam može pomoći. No i dalje nam prostaje dosta posla, ja vam stojim na raspolaganju kako bismo pronašli najbolje ideje i e, svi doprinosi će biti uzeti u obzir. Hvala. Grazie, komisario. Hvala vam. Ovime zatvaramo e, raspravu o ovako važnoj temi obavještava